izvješće Swinburne o ovlasti Europske središnje banke za izricanje sankcija i gospodina Gualtierije o prikupljenju statističkih podataka od strane Europske središnje banke. Započet ćemo sa izvjestiteljima, četiri minute svaki. E, gospodin Gualtieri ima riječ. Grazie, Hvala. Gospodine povjereniče, Parlament e, ima zadatak e, u postupku savjetovanja izraziti svoje mišljenje o predlogu Komisije i Europske središnje banke o uredbi o prikupljanju statističkih podataka, a to je uredba koja ujedno sa onom o ovlastima banaka zapravo predstavlja jedan od stupova statističke djelatnosti Europske središnje banke. Razlog e, ovoga prijedloga je u stupanju na snagu jedinstvenog e, mehanizma nadzora banaka koji daje nova ovlasti Europskoj središnjoj banci i time zahtjeva također i ažuriranje sustava za prikupljanje i obradu statističkih podataka. Nakon usvajanja ovaj zakonodavni akt će omogućiti SBU korištenje i povjerljivih statističkih podataka slično onome što čine nacionalne banke koje imaju ovlasti također i u smislu bonitetnog nadzora. ESB će također imati mogućnost prosjeđivati takve podatke i nacionalnim e, tijelima koje su e, nadležna za nadzor stabilnosti bankovnog sustava i također Europskom mehanizmu za stabilnost u mjeri i u onim pojedinostima koje su im potrebe za obavljanje njihovim zadaća. E, odbor Ekon je 11. studenog u svoju rezoluciju kojima odobrava prijedloge SBA, a nadopunuje to također i prijedlozima za proširenje područja primjene izvješća. Ovi amandmani koje sam podnio kao izvjestitelj nastoje osigurati prikladniju razmjenu podataka i zaštititi njihovu tajnost i povjerljivost. Posebice jedan amandman predlaže da tijela i vlasti koja primaju takve povjerljive podatke budu obvezna da u svoje sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu zaštitu. Odbor Ekon je također usvojio i druge amandmane koji se bavi nekim aspektima kojima se nije bavila preporuka SBA, a njima se i jača transparentnost akata SBA u statističkom području što znači da se poziva SB da se poveća transparentnost e, u podacima i također se traži da se proširi vrsta prikupljenih podataka, što znači neobrađene podatke i također se spominje i e, načelo razmjernosti u nametanju obveza statističkih e, prikupljanja podataka. I kada je riječ o transparentnosti također treba uspostaviti jasnu ravnotežu između različitih vrsta prikupljanja podataka, naročito u smislu poštivanja načela razmjernosti. Usvajanje ove revizije također e, predstavlja važan korak zato jer se nadovezuje na širi okvir jačanja ovlasti SBA u smislu nastajanja bankovne unije. Dakle, nadam se da će ovaj parlament pozdraviti preporuke odbora Ekon e, koji i kako bi se omogućilo također i brzo usvajanje u vijeću i nadamo se naravno da ovaj veliki konsensus koji se ostvario oko izvješća, tu želim zahvaliti i klubovima zastupnika i izvjestiteljima u Sjeni, da će to dati i daljnji poticaj vijeću kako bi ono uzelo u obzir preporuke odbora Ekon. Hvala vam lijepa riječ dobiti zastupnica Swinburne na maksimalno četiri minute. Zahvaljujem predsjedatelju, e, dobrodošlicu želim povjereniku Hillu. Prije svega zahvaljujem gospodinu Van Overfeldu na odlično oboljenom poslu u sastavljanju inicijalnog izvješća e, prije nego što je postao belgijski ministar financije i napustio parlament. Nastavila sam raditi na ovom izvješću koristeći njegovu viziju, njegove metode i zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni svih klubova na suradnji u ovom izvješću. Usprkos nekim manjim razlikama, mislim da će se ova dobra volja proširiti na cijelo izvješće ako kojem će se glasati pozitivno sutra. U prošlom sazivu napravili smo promjenu u ulozi središnje banke. Umjesto da ona samo djela kao središnja banka sa ovlastima nad monetarnom politikom, dobila je sposobnost nadzora najvećih banaka u eurozoni sa mogućnosti onih država van eurozone da se pridruže jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Bankovna unija temeljno je promijenila ulogu i odgovornost Europske središnje banke za banku kako bi dalje bila neovisna u političkom smislu u svojim monetarnim politikama nužno je da u svojoj nove funkciji kao nadzornik banaka bude odgovorna. Tijekom ranijeg trijaloga parlament je pokušao uključiti proces nadzora transparentnosti u operativnosti akcije ECB-a i često ih se opovrgavalo u tome. No, uspjeli smo neke velike korake u učiniti u smislu razmjene informacija i postoji određena demokratska odgovornost unutar tog procesa sada. Pokušali smo da se izvješće nastavi na taj način, sa transparentnosti i odgovornosti kao na, na, e, stavkama gdje god to moguće. Kada CB nametne sankcije financijskoj institucije, oni mogu odlučiti da li će se to učiniti javnim ili ne. I do sada nije bilo nijakih vremenskih ograničenja i na njima je bilo da sami odluče da li će to biti objavljeno ili ne. Vidim razloga zbog kojeg bi u nekim okolnostima bilo dobro ili bilo nužno ne objavljivati nekakve sankcije u smislu nekakve šire krize financijske ili zbog e, mogućnosti e, opasnosti od masnog podizanja sredstava iz banaka. Dakle, mogućnost um, novčane kazne možda bi utjecao, možda ne bi jako utjecao na neku instituciju, ali velika je opasnost na ugled takve institucije u smislu medija i obavesti koja bi pretvorila javnost. Pobrinuli smo se kroz ovo izvješće da bi se tri godine, da bi se nametnuo rok od tri godine prije nego što se može objaviti da je ECB nametnula sankcije nekome. U jednom području gdje nismo mogli doći do kompromisa, ja snažno vjerujem u koncept ne dužan dok se ne dokaže kriv, dakle Ukoliko smatramo da je dio kazne za kršenje pravila loš ugled i pristup da se imenuje osramoti nekoga, čini mi se nelogičnim da ukoliko se je moguće žalbu uložiti, ukoliko bi se moglo opovrgnuti osudu, da bi trebalo duži rok omogućiti prijavljenje informacija. Dakle, banka može znatno izgubiti u svojim, e, na svoje vrijednosti samo na temelju običnih optužbi koje bi kasnije mogle biti opozvodne kroz žalbu. Dakle, zaštita na tom smislu učinila bi proces poštenijim i učinkovitijim bi učinila sami proces sankcija, a tako bi učinkovitije bio i ECB u svojoj nadzornoj ovlasti. Zbog toga se nadam da većina Europskog parlamenta, većina klubova zastupnika će dalje moći podržati ovaj ovdje zahtjev molbu na sve veću izvješću. Što se tiče izvješća Gualtieri, imam malo što za dodati. Kvaliteta regulative ovisi o kvaliteti statistika na temelju kojih rade oni koji nadgledaju. Mislim da jedni način za kvalitetan nadzor kvalitetni podaci. Zbog toga se nadam da će predlozi iz ovih dvaju izvješća sutra dobiti podršku sviju. Hvala. Zahvaljujem. Sada je u ime komisije Lord Hill riječ na tri minute. Zahvala sam predsjedatelju na mogućnosti da raspravimo sankcijama i statističkim podacima ECB-a s vama i čestitao bih gospođi Swinburne i gospodinu Gualtieriju na obavljenom poslu. Preporuka sankcijama ECB-a važna je zbog toga što je sastavni dio provedbe bankovne unije. Potrebno nam je zbog toga što će ECB-u dati sredstvo da provede e, bankarske zakone Europske unije i odluke. Komisija dakle potpuno podržava e, svrhu ciljeve ovih preporuka, budući da sankcije mogu imati velike utjecaj na financije i ugled banaka i mogu također biti pravno dovedena u pitanja, pravila bi trebala biti jasna, dosljedna i pružiti pravnu sigurnost. Komisija dakle nema ozbiljnih razloga za brigu zbog pristupa koji je ECB zauzela svojim preporukama i niti u mišljenju parlamenta. Pravne službe komisije naime e, uočile su dvije pravne nedosljednosti između predloga ECB-a i nacrta mišljenja parlamenta s jedne strane i s druge strane o rješenju jedinstvenom nadzornom mehanizmu SSM-u s druge strane. Jedna od tih točaka temelji se pravne osnove i ovlasti da se sankcionira ne samo na temelju odluka ECB-a, eh, e već i na temelju eh, prava unutar Europske unije i predloženo je da se ECB-u omogući da imaju fleksibilnost, dakle da se oduži objavljivanje bilo kakvih e, sankcija ili optužbi prije nego što sve bude završeno i vidimo logiku tome. Jasno je da bi takvo diskrecijsko pravo ECB sam mogao željeti. Međutim, postoji pravna dosljednost usporedbi sa uredbom SSM koja kaže da ECB mora objaviti sankcije bez obzira da li ima nekakve da postoji nekakva žalba ili ne postoji. Dakle, mislim da bi dobro bilo to probati riješiti na jedan zdravorazumski način. Što se tiče nadolazećih koraka, komisija će usvojiti svoje mišljenje nadolazećim tjednima, surađivat ćemo sa parlamentom, vijećem i komisijom kako bismo se pobrinuli da ECB na raspolaganje dobije sve alate koji su potrebni za učinkovito provođenje bankarskih pravila Europske unije. Što se tiče statističkih podataka, komisija izdala svoje mišljenje 13.10. Pozdravljamo prijedlog ECB-a da se usklade eh, eh, pravila o statističkim podacima i to u smislu bonitetnog nadzora eh, bankarskih institucija. Ovako bi se poboljšale statističke informacije i raspodjela između svih tijela koje su odgovorne za nadzor i za makrobonitetni nadzor. Također, pobrinit ćemo se da se svi prodaci moraju prikupiti samo jednom, tako da podržavamo izvješće parlamenta i slažemo se sa stavom parlamenta koji je izražen u izvješću odbora za gospodarsku politiku što se tiče statističkih informacija i vrlo smo zadovoljni sa onime što su predložili. Hvala. Zahvaljujem točno tri minute, čestitam na tome. Sljedeći je gospodin Balc. Izvolite dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. U ime Europskih pučana mi naravno pozdravljamo ovu raspravu gdje se radi o pojašnjenju nadležnosti Europske središnje banke e, kada se radi o mogućnostima sankcija i e, uvođenju e, kazni. Ekon je već objasnio svoj stav i zbog toga mogu reći da bi mi, zastupnici Europskog planta trebali odigrati našu ulogu nadzora. To ćemo činiti. Što se tiče statističkih zahtjeva, Europska središnja banka mora e, moći osigurati da povjerljive informacije ostanu povjerljivima. Kao pučani želimo se tako izraziti našu zabrinutost oko toga koliko sveobuhvatan zahtjev za statističkim podacima. Stoga je razmjernost ovdje važna tema. Treba osigurati da prije svega kada se radi o malim i srednjim poduzećima da nemamo preveliko opterećenje. Ne trebaju nam odvojeni, odvojena tijela za prikupljanje statističkih podataka ako nadležne nacionalne službe već to čine. Stoga moramo uvesti jasne strukture, a to isto tako i temelj za to da se može dobro sprovesti prikupljanje obrada statističkih podataka. Ono što smo mi odlučili u okviru različitih direktiva mora, mora poštivati mora poštivati svi, pa i Europska središnja banka. To se tiče i opsega primjene e, tih pravila a prije svega želimo naglasiti da je važna suradnja sa nacionalnim službama SSM i e, Europska središnja banka su vezani sa povjeljivošću. Osim toga, želim isto tako naglasiti međunarodnu komponentu. Tu se radi o jednakim e, pravilima tržišnog natjecanja pri plaćanju novčanih kazni. Odbor Ekon se izjasnio za to da se s tim u vezi održi međunarodna razmjena mišljenja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći reč ima gospodin Mavridis u ime socijalista demokrata na dvije minute. Hvala vam. Ovo je revizija postojećeg zakonodavstva što se tiče ovlasti ECB-a da nametne sankcije ukoliko poduzeća ne poštuju propise i donesene odluke. Donesena je kako bi zadatak ECB-a bio u skladu sa uredbom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu SSM-u. Mogućnost nametanja sankcija proširena je kako bi se mogao uspostaviti jedan koherentan režim da bi ECB mogao administrativne kazne nametati u smislu provedbe svoje nadzorne uloge. U tom smislu u odboru IKON naš prijedlog vijeću pokušava poboljšati tekst što se tiče nekolicine točaka, uključujući sljedeće tri. Prvo, naglasak da ECB mora djelovati temeljno na jednakom ponašanju prema svim kreditnim institucijama i bez ikakve diskriminacije naspram bilo koje države članice. Drugo, razdoblje za nametanje financijskih kazni počinje od datuma kada je donesena odluka da se započne postupak protiv krše, postupak u slučaju kršenja e, pravila, a ne od datuma kada je došlo do samog kršenja pravila. I treće da se pobrinemo za transparentnost tako što se odluka objavljuje bez e, odgode uz mogućnost da se objavljivanje odgodi tri godine u slučaju da bi trenutno objavljivanje takvih podataka moglo narušiti stabilnost financijskog tržišta. Izrazio bih veliko zabrinut što se tiče amandmana EPP-a koji uvodi e, širu mogućnost odgađanja objavljivanja odluka o bilo kakvim kaznama e, uz frazu e, dok sva pravna sredstva pravnog lijeka nisu već bila iscrpljena. Dakle, to daje mogućnost neograničenog odgađanja objavljivanja. Mi snažno vjerujemo da može postati način da se uravnoteži način na koji je ovo sročeno u smislu transparentnosti. Zahvaljujem gospodin Ožog, sljedeći me u ime ECR-a na jednu minutu. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Najnovija financijska kriza potkopala je povjerenje u bankovni sektor. Vrlo je važno imati nadzorni sustav i dovoljno transparentnosti kako bismo mogli spriječiti ovakve situacije. Dakle, poput situacije do koje dolazi za krize promjena u statističkim informacijama ključna je, no svejedno moramo zaštititi povjerljive informacije ili osjetljive informacije. Slažem se sa načelom na kojima se kojem se temelja oba izvješća i mislim da su amandmani našeg parlamenta uravnoteženi, no bojim se zbog političke opasnosti koja proizlazi iz prijenosa takvih važnih nacionalnih prava na razinu Europske unije. Ove odredbe sastavni su dio jedne šire, veće slagalice koja je usmjerena ka integraciji raznih sustava država članica, uključujući financijske sustave, u jedan sustav, a tu sam skeptičan. Zahvaljujem sljedeći govornik, zastupnica Van Nooyen-Hansen. Dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Kopravo. prvo želim zahvaliti e, dvojici izvjestitelja svima onima koji su dopinjali ovom izvješću. Hvala vam lijepa na dobrovoljnom poslu. Gospodine predsjedavatelju, protekle godine su pokazale da nedostatni nadzor banaka ima i posljedice na financijska tržišta, na stabilnost i na samo gospodarstvo. Sada od e, studenog imamo bankovnu uniju, a kako što smo rekli, Europska središnja banka nadzire najvažnije banke i stoga je bitno da Europska središnja banka brzo i učinkovito djeluje kada banke krše pravila i kada se to onda ponovno može, kada se ponovno mogu pojaviti problemi e, tijekom ili prije krize. Ovo izvješće je vrlo važno. A za nas su prije svega važne tri točke. Kao prvo, ojačanje financijskog sektora, dobar nadzor, te isto tako e, postupci e, protiv povreda. Moramo ponovno vratiti e, povjerenje u naš sustav kako globalno, tako i unutar same Europske unije. Što se tiče sankcija za banke koje se ne pridržavaju pravila, te sankcije moraju učiniti da se osnaži time fond za rješavanje banaka, dakle onaj tko se ne pridržava pravila mora platiti kazne. Zatim, kada se radi o financijskoj stabilnosti, kada e, banke krše propise, kada dolazi do istraživanja, onda se ti postupci moraju brzo završiti. Radi se o financijskoj stabilnosti, tu se radi o tome da se sankcije i novčane kazne moraju objaviti kada su ti rezultati definitivni. I zadnja točka koju želim zmenuti su poboljšanja kada se radi o prenošenju informacija nadležnim službama. Mi to podržavamo, to treba jačiti i podržavamo te amandmane. Zahvaljujem gospodin Matijas na minutu i polu ime Guje. Uh, Mr. Uh, um, for the Greens. Uh. Zapravo ime zelenih gospodin Gigold na minutu i polu. Da, kratko rečeno, dragi kolege, drage kolegice, dragi predsjedniče, draga Kay Swinburne, mi se u ovom izvješću više manje slažemo, nije bilo mnogo sukoba, hvala lijepa na dobroj suradnji. Ja prije svega želim spomenuti dvije točke. Prvo, što se tiče statistike za zajednički nadzor putem Europske središnje banke tu mislim da je manji problem zakonodavstvo, a više praksa. Tu se pitam je li primjereno da Europska središnja banka sada do 50.000 eura stvara određen e, registar i zatim da ima pravo uvida u statističke podatke u banaka kada se radi o najmanjim aktivnostima banaka. Mene zabrinjava tko ovdje pazi na načelo razmjernosti. Gospodin je to već spomenuo, već smo iz više izvora tu e, dobili određene, zabrinutosti. Možda bi Europska komisija mogla pogledati je li ovo uopće u skladu sa načelom proporcionalnosti. Što se tiče sankcija, to je zapravo ona točka oko koje se ne slažemo, je li se trebaju objavljivati čak i kada se uloži pritužba. Tu je zapravo naša osnovno pravno načelo vrlo jasno pravno gledano se radi o, već o, osudi koja se unaprijed iznosi jer se samu kreditnu instituciju osuđuje već time što se unaprijed objavljuju te sankcije. I stoga mi podržavamo Europsku središnju banku u tome da se to ne bi trebalo dogoditi. Ali bih Europska komisija rado čuo Imate li neki način na koji ćemo promijeniti e, članak 16, stavak 6 e, uredbe SSM? EFT. Zahvaljujem riječima zastupnik Oflin na minutu i pol. Na prošlom sastanku odbora Ikon rekao sam gospodinu Dragiju da e, osjećam žaljenje prema njemu to je dalje vrijedi. Možete e, ad hoc prilagodbe raditi ECB-u e i to koliko god želite, ali dalje ćete imati vrlo e, neidealnu zonu jedne valute. Samo uklanjajući bilo kakve oblike nacionalnog identiteta među stanovništvom mogli biste stvoriti uvjete za jednu zonu sa jednom valutom. Dakle, trebalo bi nam konsenzus za masivne transfere isplata iz one snažnije u E, slabije dijelove takve zone, morali biste nametnuti kulturne promjene i ništa toga ne možete, tako da se ja molim da nikada tako nešto niti ne uspijete ostvariti, jer bi prava stvar bila da se e, odustane od eura i da nacionalne vlade e, kojima će upravljati nacionalne vlade odgovorne nacionalnim stanovnicima ponovno preuzeti upravu. Dakle, to je bilo najbolje za nacionalna gospodarstva, a tečna stopa bi mogla služiti kao zaštita gospodarskih aktivnosti. Vi želite dalje raditi sa ECB-om, što je možda razumljivo ovakvim okolnostima, no zapravo se radi o lošem popravku jednog vozila koje nije sposobno za cestu. Dakle, vrijeme je da se pošalje euro u škart. Hvala. Kiitos, eh, servas, edustaja Marusik. Eh. Zahvaljujem, gospodin Marušik, minuta i pol. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, eh, skoro siedzimy tutaj... Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, budući da smo ovdje, a skoro je ponoć, e, pokazuje se da nismo indiferentni prema ovim temama. Usredotočujemo se na detalje funkcioniranja Europske središnje banke, no istodobno kriza koja se bojimo proizlazi iz potpuno drugog izvora. Proizlazi iz samog sistema iz samih institucija iz Europske središnje banke. Ova banka funkcionira kao institucija koja nadzire opskrbu eurom. Što to znači? Inflacija i smanjenje vrijednosti eura je nešto što je na korist Europskoj središnjoj banci. Istodobno to znači gubitke za sve korisnike ove valute i smanjuje vrijednost. I naša nacionalna gospodarstva nekad su imala vlastite valute i mogle su njima kontrolirati u prošlosti, no danas samo hranimo taj ogromnog parazita u Europi koji je zapravo i uzrok ove krize. I ne možemo jednostavno ne vidjeti šumu zbog drveća ulazeći u ove sitne, sitničave detalje. Ne, trebali bismo se vratiti tradicionalnim nacionalnim valutama. Hvala. Zahvaljujem gospodin Ferber sljedeći na minutu i pol. Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju. Uvaženi zastupnici, gospodine Prvniće, nade se ovdje o pitanju euro da li ne, već se radi o tome kako pri bankovnoj uniji Europska središnja banka može e, ispunjavati svoju ulogu. A u tu svrhu je potreban statistički materijal i u tu svrhu mora isto tako biti sposobna za one banke gdje je preuzela obvezu nadzora E, iskazati odgovarajuće sankcije ako se ne ispunjavaju ti uvjeti. Dakle, sve što se su do sada radile nacionalne nadzorne službe za ove banke koje su sada pod nadzorom Europske središnje banke treba biti preneseno na Europsku središnju banku i zbog toga mi e, kao pučani pozdravljamo ova dva prijedloga. Ja bih se prije svega usredotočio na temu sankcija jer sam se time bavio u ime kluba zastupnika. Tu se radi o tome da se ne dogodi dvostruko kažnjavanje. Ja mislim da je to normalan postupak kakav se primjenjuje i pri nacionalnim strukturama. A kao drugo imamo još i ovo vrlo napeto pitanje na koje trebamo odgovoriti gdje će otići taj novac. Ja sam vrlo iznenađen da sada želimo ovim sankcijama financirati fond za rješavanje banaka. Bilo bi mi drago kada bi kolege i kolegice koji su to zatražili e, razmislili o tome je li to doista pravi cilj ove vježbe. Ja samo mogu uputiti na to da to neće pomoći tome da se taj fond vrlo brzo obskrbi velikim količinom novca. Administrativne sankcije o kojima se ovdje radi su jako rijetko velikog iznosa. U ime Pučana još smo tražili da se događa i međunarodna razmjena podataka i nadam se da će se Europska komisija osvrnuti na tu temu. Hvala lijepa, Dari Oli Ren. Seuraavaksi edustaja Fernandez, yksi minuutti. Gospodin Fernandez, na jednu minutu. Muchas gracias, presidente. La Unión Bancaria... Hvala. Bankovna unija pod vodstvom SBA je započela sa radom i uskoro će postati fond za sanaciju banaka, a u očekivanju toga Lord Hill je dao inicijativu za osiguranje štednje, no financiranje koje je predviđeno sada fondom je nedovoljno. 55 milijardi eura do 2024. godine. Zbog toga su socijalisti podnijeli jedan amandman kojim se nastoji postići to da prihodi od e, sankcija koje nameće SB u nadzoru e, popune ovaj fond. Mi ćemo, gospodine Ferber, predložiti također još jedan europski kanal za e, prihode u ovaj fond, tako da tražim baš glas za ovaj amandman koji jača bankovnu uniju i time sve također ubrzati odlazak iz krize. Gospodin luka Gospodine predsjedniče, ovo izvješće je vrlo dobro ako se zalažemo za bankovnu uniju, ako se zalažemo za to da Europska središnja banka sada treba preuzeti nadzor nad najvažnijim bankama u eurozoni. Ali to je upravo i ono osjetljivo pitanje treba li institucija koja se bavi za opskrbu novcem e, baviti istodobno i nadzorem kreditnih institucija? Ne li se tu o mogućim sukobima interesa. Mi vidimo da takvi sukobi interesa postoje već zbog toga na koji način Europska središnja banka provodi sada svoju monetarnu politiku e, kako sada kupuje ABS vrijednosnice i tako ustupa likvidnost. Zatim imamo instituciju koja je zadužena za naš novac, koja je zadužena za naš cjelokupni financijski kreditni sustav i koja se smatra isto tako nadležnom i za to da mali srednja poduzeća dobiju dostatne kredite to je, dame i gospodo, super, super tijelo koje nije pod demokratskom kontrolom, a tako nešto ne bismo trebali trpiti u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Dostaja Annemans, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gospodin Annemans, na jednu minutu. Uvaženi kolege, ovdje se opet ponavlja ova priča koja nam bježi iz ruke. Zašto dajemo nove ovlasti SBU koja već ima čitav niz ovlasti? Mi sada nemamo ovlasti tijelima koja nikad nisu demokratski izabrana. stalno ponavljamo da je to važno za valutu i za gospodarsku stabilnost. No, upravo smo mi protivni euru zato jer je to jedna ludost koja nas udaljava od građana. Mi želimo biti pragmatični, praktični i zato kažemo da valuta treba biti odraz gospodarske stvarnosti. Hvala. Gospodin Tomc, nam jednu minutu. Hvala vam lijepa. Banke su često na našem dnevnom redu, često govorimo i raspravljamo o njima. Ja želim zahvaliti izvjestiteljima na dobro obavljenom poslu. Svi se slažemo da je globalna kriza prouzročila niz problema. Neke zemlje članice iz nje sada izlaze, ali kriza je zapravo bila posljedica neodgovarajućeg ponašanja banaka nije se dobro nadziralo financijski sustav, a sada ne želimo u povijest da se ponovi. Zbog toga se trebamo pobrinuti da ESB čuva naše interese i interese svih poduzeća, banaka i koga god, jer ako želimo učinkovit sustav, onda nam treba i dobar osunac, a ova uredba nudi takav osunac što pozdravljam, no veće ovlasti također iziskuju veću transparentnost. Hvala. Hvala. Gospodin Stolojan na jednu minutu i pol. Hvala. Ja želim e, podržati prijedlog vijeća da se ovlasti ESB-a povežu sa novom nadzornom funkcijom najznačajnijih banaka u Europskoj uniji. Bez ovlasti nametanja sankcija u slučaju povrede pravila možemo raspraviti o tome bez kako, u odsutnosti i ovlasti prikupljanja podataka što bi ugrozilo čitav proces nadzora i također vjerodostojnost esb a Htio bih da i ESB i vijeće uzmu u obzir preporuke Europskog parlamenta zato jer one pojašnjavaju pitanje transparentnosti procesa kao i pojašnjavaju odnos između SBA i središnjih banaka u zemljama članicama. Gospodin Niedermayer na minutu i pol. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedavajući, Lorde Hill, Dopustite mi da iskoristim ovu priliku da čestitam prethodnom vijeću i parlamentu na tome što su vodili do kraja postupak e, stvaranja bankovne unije. Mislim da je to izvrsno postignuće da Europsku uniju. Isto tako želim poželjeti sve najbolje ESB-u. Ovaj proces je gotovo stigao do kraja, ali nije još dovršen. Još preostaje to da se osiguramo da propisi djeluju kao što je namjeravamo. E, to se nadovezuje na hitnu pomoć u likvidnosti u okruženju bankovne unije. Kada je riječ o izvješću, mislim da je to izvrsan prijedlog i odbor Ekon je odradio izvrsan e, posao. Da prokomentiram e, sankcije, da dakle, tu trebamo uspostaviti ravnotežu između transparentnosti i učinkovitosti, a to je teško u financijskom sektoru zato jer razotkrivanje sankcija može biti također i skupo. Zbog toga podržavam kompromis koji je ostvario odbor Ekon.

Poštovani gospodine predsjedavajući, povjereniče, dame i gospodo, mi neograničeno kažemo da bankovnoj uniji. Isto tako smo zbog toga sretni što ova oba izvješća stvaraju dva dodatna instrumenta za Europsku središnju. Dakle, statistički podaci s jedne strane, a s druge strane e, sustav e, iznošenja sankcija kako bi imali učinkovit sustav i način rada bankovne unije. Kod statističkih podataka još imamo neke nedostatke veznih uz proporcionalnost koja još nije sprovedena u dostatnoj mjeri. Kada se radi o mehanizmu za iznošenje sankcija onda kažemo jasno da jer propisi bez sankcija su kao zubalo bez zubiju. Ali ne želimo previše kažnjavati i stoga želimo težu između iznesenih sankcija i objavljivanja. Objavljivanje se treba dogoditi kada se iscrpi i e, pravna procedura. Inače, ne bi samo došlo do dvostrukog kažnjavanja, već i do snažnog vršenja utjecaja na financijske mehanizme. To bi moglo imati zatim eventualno posljedice i na e, određene banke i na financijski sustav e, u široj mjeri, čak i na one, dijelove sustava koji se ne tiču izravno ovog sustava nadzora. Ovo su važni gradivni blokovi kojim ćemo naš financijski sustav učiniti stabilnim stabilnijim i održivijim. Hvala gospodin Kyrtsos, na minutu i pol. Hvala. Ovim svojim izlaganjem želim e, podržati četvrti amandman. U njemu se govori o međunarodnoj dimenziji sankcija. Čini mi se da europske banke koje djeluju u SAD-u djeluju u jednom strožen administrativnom kontekstu u odnosu na same američke banke koje djeluju u Europi. To može stvoriti neuravnoteženo tržišno natjecanje na jednom globalnom tržištu. Također, može navesti SAD da padne u kušnju nametanja pretjeranih e, sankcija. Mislim da ovim amandmanom idemo u pravom smjeru. Što se ostaloga tiče, čini mi se da je okvir povoljan zato jer e, svakako politička e, volja postoji za stvaranje bankovne unije. A važno je također da se i vodstvo ESB-a pokaže toliko aktivnim i Lordu Hillu moramo uputiti pohvalu zato jer e, se kreće vrlo spretno i učinkovito kao što su i članovi odbora Ekon pokazali svoju kvalitetu. Dakle, čini mi se da je ovo pozitivan korak u jednoj Europi koja je sve osporavanija. Hvala. Sada dolazimo do postupka spontanog javanja za riječ. E, imamo dva govornika po minutu gospodin Marijasa, onda gospodin Vjergas. Izvolite. Tu imamo sukob interesa. Europska središnja banka provodi financijsku politiku sa sve većim ovlastima istovremeno. Ima e, velike ovlasti u nadzoru, nadzire 130 banaka u sustavu, a ove banke drže 81% imovine europskog sektora, no Europska središnja banka je vjerovnik država. Na sekundarnom tržištu po nižoj cijeni je kupila najmanje E, državne obveznice u vrijednosti od najmanje 217 milijuna eura. SB je istovremeno članica trojke i ponaša se kao takozvani stručni savjetnik. Dakle, imamo sukob interesa, imamo snažnu Europsku središnju banku, ali nemamo političku protutežu svemu ovome. Hvala. E, riječ ima gospodin Vjergac na e, jednu minutu. Želim ukazati na suvišne ovlasti ESB-a, pretjerane ovlasti u odnosu na ono što je trebalo predvidjeti. Kako je jačala kriza, ESB se sve više miješao u gospodarstvu. Otkupljivao je vrijednosnice u industrijskim količinama, i također je posao ne samo posuditelj likvidnosti, nego i dugoročni financijeri. To dovodi zapravo SB u situaciju da ima lošu imovinu. Sa bankovnim nadzorom to su ovlasti koje nijedna europska institucija nije imala. Kako možemo dakle dati u ruke jednoj jedinstvenoj e, instituciji i monetarnu politiku i bankovni nadzor? I sam Friedman bi bio skandaliziran. Nije moguće dati se ovlasti SBU bez jedne demokratske protuteže i sve ove reforme u zonu o kojoj raspravljamo podrazumijevaju također i ugrožavanje institucija i time se zapravo oduzima sadržaj samo demokraciji. Imamo pitanje gospodina Gigalda, gospodinu Vigasu. Prihvaćate li pitanje? Eh, Gospodine Gigold, postavite pitanje u 30 sekundi, izvolite. Eh, Samo ukratko. Eh, doista mi je dosta svega. Imamo raspravu o dva konkretna zakonodavna akta. Neki zastupnici kažu da euro ne valja, drugi se žale zbog trojke, zatim e, treći daju generalne općenite izjave o SVO. Možemo li se pridržavati dobre, kvalitetne rasprave? Imali smo sve rasprave o bankovnoj uniji, o euru. Možete li se pridržavati teme ove rasprave? Ja moram reći da sam doista ljud zbog toga. Želite li biti dio ove rasprave ili ne? Mm, ja tu ne vidim neko pitanje. Gospodine Vigas, ako želite replicirati, možete. Ba ne, ja mm, sam e, htio nešto još reći, tako da zahvaljujem na pitanju kojem mi dopušta da dovršim ono što sam htio reći. Nije moguće da se ESB smatra stručnim tijelom, ono je sada već političko tijelo. A ako se držimo čisto stručnih pitanja u ovoj raspravi, pogriješili bismo i ne smijemo dopustiti da se to dogodi. Lord Hill e, u ime komisije najviše dvije minute. Izvolite. Hvala. Možda je kasno, ali rasprava je bila vrlo zanimljiva i gospodin Gigold nas eh, je vratio na stručnu prirodu onoga o čemu raspravljamo. Mislim da to pokazuje značaj provedbene faze u koju smo ušli u ovom području financijskih usluga i također uvijek ističe i ovu poslovicu prema kojoj uvijek ređamo u detaljima, o pojedinostima. Komisija je usvojila mišljenje o preporuci za statistiku i također će usvojiti mišljenje o preporuci za sankcije u nadolazećih nekoliko tjedana. Saslušao sam komentare koji su iznijeli zastupnici, od kojih su nekih još uvijek ovdje, a komentari su bili o važnosti povjerljivosti podataka i čuvanju iste, o razmjernosti izvješćivanja, o jednakom postupanju prema svima i o potrebi za dobrim kvalitetnim nadzorom. Ja ću naravno uzeti sve to u obzir. Zahvalana sam SB-u što je pripremio dvije preporuke koje mislim da su dobar temelj za rad i za parlament i vijeće i komisiju. Mislim da je bitno to što imamo snažan, snažan režim sankcija i također pravno opravdan eh, režim sankcija, a imao sam prije rasprave upravo o pravnoj osnovi jedna od preporuka. Dakle, ja ću nastaviti usko surađivati sa parlamentom, sa SV-om i sa vijećem kako bismo ostvarili uravnotežen rezultat. Mislim da je to ono što zastupnici žele. I na kraju želim eh, zahvaliti gospodinu Swinburne, eh, gospođi Swinburne i gospodinu Gualdieriju na izvješću koje nam je dalo mnogo materijala za razmišljanje, a također i bitne naznake za budućnost. Hvala. Eh, Lorde Hill i na kraju izvjestitelji, najviše dvije minute po osobi, počinje gospodin Gualtieri, izvolite. Hvala. Mislim da neću niti iskoristiti čitave dvije minute zato jer kada je riječ o izvješću o prikupljanju statističkih podataka, mislim da postoji veliki konsenzus i također i skladu mišljenju sa Europskom komisijom. Dakle, sutra sigurno nas očekuje i usvajanje sa velikom većinom e, ovog e, izvješća, nadamo se da će e, vijeće uzeti u obzir i preporuke parlamenta i preporuke komisije. Međutim, kada je riječ o drugom izvješću, primjećujem neke pravne i političke probleme, a ti su naravno važni kao što su i važne izjave povjerenika o nedoumicama u vezi sa pravnom osnovom i sa usklađenošću sa uredbom o jedinstvenom nadzornom e, mehanizmu i nadam se da će se o tome voditi računa u sutrašnjem glasovanju o izvješću Swinburne. Evo, hvala vam lijepa. Next, uh, Swinburne. izvolite, dvije minute. Uh, Čini se da imamo nekakvih tehničkih poteškoća u ovako kasno doba. Mm, pozvala sam svoje kolege da pošalju snažnu poruku vijeću kada je riječ o potrebi za transparentnošću i također o sankcijama. Kao što je postalo očito večeras, e, postoji još jedno otvoreno pitanje koje se pokazalo vrlo kontroverznim, a to je o tome trebali dozvoliti priziv prije javnog objavljivanja i ja sam sigurna da će komisija savjetovati vijeće o tome kako mogu s jedne strane osigurati objavljivanje informacija i pravo poduzeća da uloži žalbu i također treba težiti zahtjeve mm, uredbe o SSM-u sa ovim izvješćem i također sa potrebama poduzeća u Europskoj uniji, također sa mogućim zlouporabama tržišta i direktivom s time u vezi. Mislim da će komisija naći rješenje za to i poživam e, svoje kolege sutra da pošalju snažnu poruku o potrebi za javnim objavljivanjem. Hvala vam lijepa. Gospođo Swinburne. Sutra će se glasovati o izvješćima. Sljedeće zasjedanje će biti sutra u sjedu 26. studenoga od 9 sati do 14 i također će se nastaviti poslije podne.